red predviđa da imamo prezentaciju vijeća vezanu uz e, stav vijeća o nasvetu općeg proračuna za 2016. godinu. Prvo predajem riječ gospodinu Gramenju u ime vijeća. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupci Europskog parlamenta, gospođo povjerenice, dame i gospodo. Imam čast što mogu predstaviti stajalište vijeća vezano on uz nacrt proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koje je vijeće jednoglasno usvojilo 14. rujna. Glavni cilj je da potaknemo gospodarski rast, ulaganja i da stvorimo radna mjesta, dakle to s jedne strane, a da s druge strane potaknemo financiranje migracijske politike i vanjskih aktivnosti Europske unije. Proračun stoga odražava solidarnost interno gledano i solidarnost eksterno gledano. Moja prezentacija ima tri dijela. Prvi dio je posvećen aktualnim temama. Drugi dio je posvećen sedmano velikih e, načela kojima se vijeće vodilo, a u trećem dijelu moje prezentacije govorit ću o detaljima. Što se tiče tragičnih aktualnih tema, tema s kojima smo suočeni sa desecima tisuća izbjeglica koji su pobjegli pred ratom i koji su položili svu svoju nadu u Europu tu želim naglasiti da Europska unija trenutno daje veliku podršku u tom smislu zajedno sa inicijativama koje proizlaze iz država članica. Europska pomoć vezana uz e, migracijsko pitanje trenutno i pomoć vezana uz e, zahtjeve za traženje azila je jedna od važnijih dokaza solidarnosti kako unutra, tako i prema van. Nekoliko brojki. Što se tiče MIFA i ISF-a. E tu imamo 3,4 milijardi eura i 3,7 milijardi eura za razdoblje 2014. do 2020. godine. 2015. godine više od 45 nacionalnih programa je dobilo odobrenje za iznos od nešto malo više od 1 milijarde eura što se tiče obveza. 210 milijuna eura kao predfinanciranje već Europska komisija pustila u opticaj. Što se tiče hitne pomoći, ona je uspjela mobilizirati nešto malo više od 60 e, e, milijuna. Vijeći Europski parlament su u svibnju 2015. godine zajedno odobrili e, europski program o migracijama sa četiri stupa kako bi bolje mogli upravljati migracijskim tokovima Isto tako smo odobrili i e, ispravak proračuna broj 5 u tu svrhu. Na posljedku Europska unija je jedan od glavnih e, davatelja pomoći u susjednoj regiji, u Siriji. 850 e, milijuna eura je posvećeno izbjeglicama iz te regije za 2016. godine za premještanje izbjeglica. Imamo isto tako odgovarajući fond. Grčka i Italija su, će primiti tu pomoć i tu pomoć je riječ u potpunosti odobrilo. Sutra će se predsjednik komisije Jean-Claude Juncker zasigurno osvrnuti na ovo kada će vam iznijeti prezentaciju o stanju Europske unije, a predstavit će jedan novi paket mjera što se tiče ove teme. Drugi dio moje prezentacije tiče se sedam e, glavnih načela s kojima se vodilo, kojima se vodilo vijeće. Kao prvo mi smo smatrali da je važno da govorimo i riješimo e, pitanje nepodmirenih e, plaćanja, to bismo trebali riješiti do 2016. godine, a stav vijeća uključuje i dogovor vezanih uz te nepodmirene obveze za ovu godinu i za sljedeću godinu. Drugo, drugo važno načelo, vijeće je u potpunosti zadržalo sva ona financijska sredstva koja su bitna za Europsku uniju za strateška ulaganja u 2016. godinu, to je glavni prioritet. Treća točka, što se tiče migracijske politike, tu imamo velika E, odobrena sredstva prije svega što se tiče privremenih mjera za Italiju i Grčku za premještanje 40 tisuća e, izbjeglica na njihovom tlu. Europski solidarni fond će dobiti 515 e, milijuna eura, a četvrto veliko načelo je humanitarna pomoć. Imamo tu porast u 2016. godini naspram 2015. godine i imamo sada za to milijardu eura. Zatim isto tako smanjenje e, odobrenih sredstava vezanih uz e, smjernice za sljedeće parametre. Imamo programe i projekte, tu imamo stopu izvršivosti a isto tako imamo na posljedku i sposobnost apsorpcije koja bi trebala biti realistična za pojedine programe. Šesto vodeće načelo, ispravak proračuna je sada takav da stavlja naglasak na ono što je Europska komisija i tražila, tu imamo brojke koje um, to potkrepljuju, oni su dakle manji, ali ako gledate općenito sredstva za obveze i plaćanja, onda vidite da ipak uh, imamo porast nasma prethodnih uh, godina. Zadnje načelo, politička nestabilnost, koja je katkad dramatična i koja okružuje Europsku uniju je navela vijeće da zadrži dostatne marže kako bi mogla Europska unija djelovati u ratnim e, situacijama ili situacijama sukoba. Sada ću vrlo kratko preći e, kroz neke detalje e, koje je ovog plana koje je vijeće jednoglasno usvojilo. Imamo 153 milijarde eura u obveze i imamo 142 milijarde odobrenih sredstva za plaćanje. Što se tiče plaćanja tu imamo porast od 0,6%, a što se tiče obveza imamo smanjenje od 5,4%, a komisija je zapravo predvidjela također i sama smanjenje od minus 5%, stoga smo zapravo tu vrlo blizu s Europskom komisijom stav kojeg smo usvojili nam dopušta da smanjimo jaz između odobrenih sredstva za obveze i određenih sredstva za plaćanje, dakle ona famozna uh, one famozne preostale obveze koje treba platiti, te se toga smanjuje rizik od neplaćenih računa. Što se tiče pojedinih naslova, u naslovu konkurentnost u svrhu smanjenih mjesta i gospodarskog rasta. To je jedan od glavnih prioriteta, političkih prioriteta za ulaganje i za mjesta. Tu imamo povećanje odobnih sredstva od 8,4% za plaćanje i 7% za obveze kako bismo proveli Europski fond za strateška ulaganja, to je jedan od glavnih prioriteta, preraspodijelili smo određena sredstva Eh, iz eh, programa Obzor 2020 i iz programa eh, to jest instrumenta za pozivizivanje Europe. Također smo smanjili neke velike infrastrukturne programe, prije svega Galileo, ITER i Kopernik, te neke zajedničke pothvate. Unutač s tim smanjenjima imamo proračun povećan za 9,3% za obzor 2020. E, naspram 2015. godine što iznosi 9,4 milijarde eura, to je vrlo važna svota. Vijeće je malo smanjilo sredstva veznih za instrument za povezivanje Europe. Odobrena sredstva se ipak e, sada povećavaju za 53%, e, dakle imamo um, brojke za plaćanje i za obveze koje su vrlo slične prijedlozima komisije. Programi Kosme i Erasmus, vrlo važni programi, nisu bili podložni ovim uštedama. Erasmus Plus će imati 1,8 milijardi eura proračuna 2016. godine, što je povećanje od 30% naspram 2015. godine. U naslovu e, kohezija i socijalni integritet tu imamo malo smanjenje plaćanja od 0,45%. Dakle, isto tako 0,33% smanjenja obveza prema prijedlogu komisije. U trećem naslovu, sigurnost i građanstvo, koje sam već naglasila u svom prvom tijelu, imamo povećana odobrena sredstva naspram 2015. godine, 8,7% vezano uz e, obveze i više od 15% vezano uz plaćanje. Taj poraz se tiče prije svega aktivnosti vezanih uz migracijske aktivnosti, to je jedan od prioriteta Europske unije. Vijeće je također prihvatilo da se iskoristi e, instrument za fleksibilnost. U naslovu broj 4 je vijeće u velikom dijelu preuzelo prijedlog komisije. E, plaćanja porastu za 4,8%, e, oko 9 milijardi eura će doseći, a podsjećam da je vijeće isto tako bilo u skladu sa brojkama Europske komisije kada se tiče najvažnijih stvari vezano uz humanitarnu pomoć, makroekonomsku pomoć za teče zemlje, E, ili, na primjer, kada se radi o podršci izraženoj Palestini. U naslovu broj 5 administracija e, prijedlog e, predlaže smanjenje od 31 milijuna što neće dovesti u pitanje dobar rad europskih institucija niti Europske unije. Vijeće nije promijenilo administrativni proračun Europskog parlamenta ali će i dalje pažljivo pratiti napredak vezano u smanjenje osoblja od 5% do 2018. godine što je dakle predviđeno. Isto tako odlučno da će doći do sastanka tijekom našeg e, trijaloga u srpnju. E, rekli smo da ćemo zajedno s Europskom parlamentom i Europskom komisijom raspraviti e, o toj problematici, isto tako i zajedno sa predsjedništvom vijeća u tom trenutku. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici ovog komenta, svjesni smo izazove veznih uz budućnost, prije svega što se tiče migracijskog pitanja, a uzevši u obzir također i sukobe koji dobivaju na intenzitetu uh, u susjedstvu Europske unije, Europsko vijeće je smatralo da je neophodno naći uravnotežen dogovor koji će biti i odgovoran i gdje imamo određen manevarski prostor kako bismo se suočili sa određenim pogoršanjima do kojih može doći i zbog toga je taj proračun pod znakom solidarnosti, kako vanjske, tako i unutarnje solidarnosti, što bi trebalo svima nama biti važno. Hvala vam. Hvala vam, gospodine. Sada Riječ ima gospođa Krecu u ime komisije. Izvolite. Thank you very much, chair, madam. Hvala, gospođo predsjedavajuća, poštovani ministre, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Kao prvo željela bi E, zahvaliti ministru Gramenje na njegovom iznošenju e, predloga proračuna od strane vijeća za 2016. Komisija dijeli mišljenje da proračunska disciplina i zdravo upravljanje, solidno upravljanje je nešto što ljudi od nas očekuju. No naravno naši građani očekuju i da riješimo neke hitne potrebe u e, situaciji ove trenutačne krize. Predsjednik Juncker će u svom govoru govoru sutra iznijeti svoje predloge za izbjegličku krizu e, kako bi odgovorili na e, razvoj situacije na tržištu komisija je najavila sveobuhvatni paket mjera sa 400 e, milijuna europskih sredstava koje će ići na korist poljoprivrednicima Paketi, migracijski paketi, poljoprivredni paket će e, biti sadržani u pismu sa izmjenama početkom listopada. E, oni će se baviti i očekivanim viškovima u sektoru poljoprivrede. Sada ću se vratiti na izvorni prijedlog komisije. Nacrt proračuna 2016. je sveobuhvatni prijedlog koji pokriva sve političke prioritete za stimuliranje ulaganja, rasta radnih mjesta, dogovor oko Europskog fonda za strateška ulaganja, pismo sa amandmanima broj 1 za rješavanje izazova migracije i za jačanje Europe u svijetu. Naš prijedlog ostavlja marginu 2,1 milijuna, milijardi eura u obvezama i 1,6 milijardi eura u plaćanjima e, uz ostvarene uštede. Sve u svemu naš e, proračun za 2016. je prijedlog odgovornog e, proračuna za brojne potrebe koje e, se pojavljuju u Europi, uključujući i spomenute marše. Vezano uz plaćanja imamo nacrte proračuna koje poštuju planove plaćanja i to će nas dovesti do održivog proračuna i kohezijske politike. Komisija pozdravlja stajalište vijeća u odnosu na proračun za 2016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 se period 2007. do 2013. Međutim, nas e, brinu e, predloženi rezovi u određenim e, proračunskim linijama i naslovima i zbog navodno niskih stopi provedbe sredinom lipnja. Imali smo određene manjke prošle godine i za unutarnje i vanjsko djelovanje. Brojne proračunske linije su pod utjecajem ovih rezanja i situacije situacija se promijenila od proteklih godina. Sada imamo visoki stupanj provedbe, nemamo toliko kašnjenja i iz našeg motrišta nema razloga za smanjenje tih proračunskih linija. Što se tiče obveza, ja vidim sa zadovoljstvom da vijeće podržava predlog komisije o migracijama. Želim naglasiti da su važne aktivnosti već poduzete 2015. kako bi se riješili izazovi vezani uz migracije. Postoje 23 višegodišnja programa o azilu migracijskom e, e, i migracijskom fondu i tu je odobreno oko 150, 205 milijuna e, predfinanciranja za oba fonda, 122 milijuna za fond za azil i migracije i 83 milijuna za fond za unutarnju sigurnost. Novac će sada e, moći teći kroz ta dva fonda. Ono što predlažemo za 2016. je nastavak e, ovog proračuna koji je predstavljen 2015 što se tiče naslova 1a o rastu i radnim mjestima, komisija ne dijeli razloge za značajna rezanja u programima kao što su Obzor 2020 ili e, e, instrument za povezivanje Europe e, ili programe kao što je Energetska unija ili ili financiranje Europskog fonda za strateška ulaganja. U naslovu četiri rezanja se predlažu u našim glavnim programima za susjedstvo, e, suradnju i e, pomoć na Mediteranu. To neće povećati sigurnost, to će biti protivno općim političkim ciljevima koji su vezani za razvoj ove regije određeni broj godina komisija kao i određeni broj drugih institucija pokazali su e, suzdržanost i zdrav administrativno upravljanje. Mi trebamo nastaviti sa povećanjem administrativnih rashoda. Napredujemo prema tome da postignemo tih 5% smanjenja osoblja tijekom razdoblja od 5 godina. Komisija čini sve kako bi provela te napore. Za komisiju kada bi smo e, morali srezati 90 milijuna eura, mi bismo trebali e, e, zamrznuti 206 radnih mjesta i smanjiti osoblje za 4% do 2016. To znači i administrativno osoblje, ali i osoblje, odnosno djelatnici i službenici koji provode istraživanja i tako dalje, što bi bilo jako štetno za određene programe. Zaključit ću s nekim elementima. Sredinom listopada komisija će predstaviti dostaviti pismo sa amandmatima koji će biti sadržani implikacije rezanja proračuna i na novi paket o, o migracijama koji će predsjednik Juncker sutra predstaviti parlamentu. Mi vjerujemo da ćemo do kraja e, ovog razdoblja pronaći zajednički način e, da krenemo dalje sa proračunom za 2016. Hvala vam gospođo Povjerenice. Gospodin Fernandez je sljedeći govornik, izvjestitelj. Senjora e, prezident, Zahvaljujem gospođo predsjednice, e, zahvaljujem i predstavnici komisije, predstavniku vijeća, a i svim kolegama. Po ovom pitanju parlament je ujedinjen. Mi imamo jasan mandat i određen broj rezolucija E, od kojih je zadnja donesena u srpnju. Mi dosljedno pratimo i slijedimo naše prioritete, branimo radna mjesta, e, poduzetništvo, e, poduzeća, potičemo unutarnju i vanjsku solidarnost kao što i e, odražavaju naša stajališta i rezolucije. Međutim, to nosi određene posljedice u smislu naslova 1, obzore 2020, instrumenta za povezivanje Europe, korištenje e, inicijativa za poticanje zaposlenosti, što je sve što želimo nastaviti. U ovoj fazi mi ne smijemo zaboraviti da na našoj strani nema tu nikakvog licemjerja. Mi smo dosljedni, mi smo već spomenuli da kada je riječ o migracijama pitanje izbjeglica je nešto što mora biti sadržano u proračunu. Mora se odraziti u proračunu. Solidarnost nije samo nešto što staje na razini izjava. Za to je potreban novac ako smo, e, e, čini se da e, vijeće brani migracije, da nije za ovakve rezove, znači naslov četiri, programi i sve ostalo što je u okviru toga usmjereno na rješavanje ovih problema, no ovdje vijeće ipak reže 450 milijuna za odobrenih sredstava. E, instrument za susjedstvo je e, također suočen sa rezanjem oko 100 milijuna, zatim borba protiv e, siromaštva na Mediteranu 50 milijuna je srezano a 143 milijuna je srezano na području razvoja. Znači, vijeće preže rezove u odnosu na prijedlog komisije sve ukupno 1,4 milijarde eura. vijeće e, možda sada e, govori o nekom proračunu za 1980. a ne za 2015. Važno je da ljudi shvate da smo mi jednoglasno donijeli programiranje proračuna Europske unije sa višegodišnjim okvirom 2014. do 2020. i e, rekli smo da će to biti oko 1% BND-a. Vijeće tu predlaže daljnja rezanja i tu je stajalište vijeća i nerazumljivo i neprihvatljivo, a i nedosljedno i zapravo je protivno samim prijedlozima vijeća. Vijeće ovdje nije e, u, e, u situaciji da može reći da reže određene linije gdje ne postoji dovoljni kapacitet apsorpcije jer e, su podaci dosad pokazali da je apsorpcijski kapacitet u redu pokazalo se gdje postoje potrebe i gdje postoji dobar kapacitet apsorpcije. Ja doista ne razumijem kako možete davati takve izjave ovdje na plenarnoj u ovoj dvorani a da se pritom e, niti ne zarumenite. E, čini se da nemate srama. Ono što vi kažete nije u skladu sa prijedlozima vijeća i e, sa rezovima koje ste predložili. Hvala vam gospodine Fernandes. imali ste zapravo tri minute, dakle jednako vrijeme za govor kao i gospodin Depre kojemu ću sada predati riječ, dakle na tri minute. Hvala vam gospođo predsjedavajte, rekli ste četiri minute. Euh, cette plaisanterie. Ispričavam se za ovu šalu. Gospođo predsjedavajuća, gospodine predsjedniče vijeća, gospođo povjerenice, gospodine predsjedniče vijeća, ja dijelim vaše vaše zadovoljstvo vezano uz 2015. Eh, i 2016. godinu što se tiče plaćanja. Prošle godine smo potratili cijele pregovore sa komisijom i vijećem tako što smo pokušali naći rješenje za dramatično pitanje upravo e, nepodmirenih obveza. Situacija je loša za 2015. godinu, ali se stabilizirala i popravit će se 2016. godine. Ali to neće potajati. Do kraja trenutne aktualnog razdoblja za proračune pojačat će se sredstva koje će biti potrebna za plaćanje, ali ništa nije učinjeno kako bismo izbjegli situaciju u kojoj ćemo se naći na kraju trenutnog financijskog razdoblja. Što se tiče proračuna za 2016. godinu, gospodine predsjedniče vijeća, imamo tri velika prioriteta, mislim da su ona zajednička svim eh, odgovornim političkim osobama, potaknuti gospodarski rast, potreba da se suočimo na učinkovit način e, i na solidaran način sa e, ovom valom izbjeglica koji pokušavaju naći utočište na našem kontinentu i kao treće e, da budemo oprezni vezano uz terorističke prijetnje koje će i dalje potrajati. Neću danas govoriti mnogo o ovom trećem izazovu, samo da vas podsjetim da postoji potreba da se pojačaju tehnička i ljudska sredstva e, koje bismo trebali staviti na raspolaganju Europolu, Eurojustu i drugim agencijama koji igraju važnu ulogu kada se radi o razmjenama strateških informacija koje nam služe u borbi protiv terorizma kako bismo spriječili da se ponovno da se ponove neki teški napadi. Sredstva koje ste predvidjeli na razini vijeća, pa i čak i na razini komisije, nisu dostatna e, kako bismo imali optimalnu učinkovitost tih organa. Najveće, najgoruće pitanje s kojima smo suočeni danas je e, migracija, e, priljev migranata na naš kontinent. Sa zadovoljstvom smo poslušali izjavu gospodina Junkera i mi dijelimo njegov uvjerenja. Neću govoriti o gospodinu Orbanu, ali eto sad kad sam to rekao gospodine predsjedniče vijeća, proračun sredstva moraju uslijediti te ciljeve. Za 2016. godinu prijedlog komisije predviđa porast od 169 um, milijuna eura naspram 2015. godinu, ali to nije dovoljno trošak e, premještanja i raspodjele migranata će se sve više popesti. Ako 120 tisuća osoba trebaju se još priključiti onim 40 tisuća osobama koje, koje želimo, onda nam treba 900 milijuna eura kako bismo mogli iskoristiti članak 18. iz uredbe e, koja ovdje vrijedi. Dakle, nemojte misliti da ćemo se tako lako izvući. Gospođo predsjedavajuća, žao mi je evo što sam prekoračila vrijeme, ali vijeće je još jednom pokazalo potrebu da smanji određene proračunske linije iz obzora 2020. i instrumente za povezivanje Europe, a prema svim informacijama koje nama stoje na raspolaganju, te proračunske linije su evo, 360 tisuća za ehm, recimo ovaj instrument, mislim to je nešto na što ne možemo dati pozitivan odgovor, mislim da je to temeljna pogreška. Hvala vam gospodine Depre. Kako bismo zaključili ovu raspravu, predaću riječ gospodinu Gramenjau koji ima sigurno nekoliko odgovora koje nam želi dati. Merci, madame la présidente. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Mislim da ovo danas nije dobar trenutak za to da vodimo temeljnu raspravu o prijedlogu vijeća što se tiče primjedba koje su iznijela dvoje izvjestitelja, gospodin Dupre i gospodin Fernandesu, ali ipak zahvaljujem im na njihovom angažmanu, na njihovom dinamičnom duhu i na tome što se bore za uh, razna, razna financijska sredstva. Ali želim reći da ovi rezovi koje vijeće uveo se tiču prijedloga komisije. A sam prijedlog komisije predviđa veća finanska sredstva za većinu ovih dijelova. Želim recimo reći da kada se radi o naslovu broj 4 imamo plaćanje u porastu od 22, 4%. Dakle, kada govorimo o rezovima, to nisu rezovi vezanih uz proračun od prethodne godine. To su e, prilagodbe na niže prema financijskim sredstvima koje su značajno porasla. Kao što sam rekao, neću sada ući u detalje današnje rasprave. Ja sam zadovoljan što sam imao prilike čuti vaše riječi. Ja smatram da sam ja dosta e, prizemno orijentiran, ali sada kada sam čuo vaše primjedbe želim jednostavno naglasiti da smo radili s vama ruku pod ruku, da smo da ćemo ozbiljno saslušati prijedloge koje ćete iznijeti i da vam želim pružiti ruku za jednu iskrenu i konstruktivnu suradnju kako bismo izradili kompromis. Taj kompromis ćemo toliko teže naći ukoliko dobro znamo da ćemo imati nepredviđene situacije koje, situacije koja će se pogoršati i sutra će gospodin John Claude Juncker predstaviti novi paket vezan uz sve probleme mm, o migracijskim tokovima. A što se tiče poljoprivredne politike, kao što je to povjerenica najavila, i tu će biti potrebna određena financijska sredstva koja će se morati mobilizirati i stoga ćemo ovaj proračun dosta teško uvesti u težu, a ono što danas mogu reći je da ćemo biti otvoreni i da ćemo pokušati naći održive kompromise, odgovorne kompromise u duhu e, solidarnosti prema van i u smislu stvaranja radnih mjesta i potaknuća gospodarskog rasta prema unutra. Hvala vam. Rasprava je završena, preći ćemo na sljedeću točku. Predlažem vam da pričekamo koji trenutak. Pričekat ćemo koji trenutak kako bi nam se pridružio gospodin Avramopoulos.